su u Europski parlament izabrani zastupnici Šosnjerc i Gabelić i to od 22. ožujka 2018. godine, odnosno 4. travnja 2018. godine koje zamjenjuju e, gospodina Korena Mike, odnosno Jensa Nilsena. Dakle, pozdravljam ih e, kao nove kolege i oni uživaju puna prava u parlamentu i u njegovim tijelima sukladno poslovniku. Nakon e, izbora gospodina Đanja Petela i Taja Salvinija za članove Senata u Italiji i gospodina Fontane za zastupnika u zastupničkom domu u Italiji, parlament prima na znanje e, da je upravočenje na njihovo mjesto od 23. ožujka 2018. godine. Budući da je gospodin Denano dao ostavku, primao na znanje da je njegovo mjesto upražnjeno od 11. lipnja 2018. godine, o tom izvještavamo nacionalne nadležne vlasti. Odbor za pravna pitanja je provjerio